Good evening, Kolege, e, predložio bih sljedeće što se tiče dnevnog reda. Da nađemo par rečenica u vezi sa odlukama u, vezi sa Švicarskom i da onda zamolimo Doris Pak da nam nas kratko izvijesti o situaciji u Bosni i Hercegovini. Ako sam dobro shvatio, Doris ti si bila u Sarajevu preko vikenda? Ako tamo e, gdje god se događa ustanak, e, slutim da je Doris u blizini. Dakle, ako se slažete s tim, predlažem takvu izmjenu, a kasnije bi nastavili sa svime što piše na dnevnom redu. Dakle, u vezi sa Švicarskom. Ne znam da li je to slučaj u drugim zemljama, ali rijetko sam imao toliko zahtjeva za intervjue kao od sinoć primjećuje se izvjesni nemir, došlo je do izuzetno tjesnog rezultata, osobito u ruralnim dijelovima i to tamo gdje se govori njemački, dakle u onim dijelovima gdje ima najmanje e, stranaca, dakle neprijateljstvo prema strancima je najveće tamo gdje nema stranaca, dok su gradovi i oni gdje se govori njemački i francusko područje su se izjasnili za e, slobodu za useljavanje stranaca. E, postoji izgleda što nisam do sada znao veliki broj ljudi koji svakodnevno e, idu u Švicarsku na posao i onda se vraćaju u kući, na primjer u Italiju E, mi kao mi za sada nemamo e, zapravo razloga reagirati svi ugovori vrijede a švicarska vlada mora unutar tri godine sada podastrijeti jedan prijedlog a onda će se vidjeti što se tu može učiniti to naravno mora imati svoje posljedice e, dakle mora postojati izvjestan reciprocitet E, ako nema slobode e, kretanja za, e, za, za radnike, odnosno za ljude, onda bi možda trebali ukinuti i slobodu kretanja za kapital. U svakom slučaju to bi riješilo poneki problem i u Njemačkoj kad je riječ o utaji poreza to je sad bilo i U svakom slučaju smatram da nema razloga za veliko uzbuđenje. Mi ostajemo u kontaktu sa kolegama e, u Švicarskoj. E, mi smo ovdje imali delegaciju iz Švicarske prije nekoliko tjedana. Ovo će sigurno biti zanimljiva tema za razgovor. U svakom slučaju mora biti jasno da nema biranja grožđica iz e, kolača. E, četiri slobode e, su zapisane u Lisabonski ugovor. Dakle, pravni preduvjeti su sasvim drugčiji, na primjer, od onoga šta se govori u Velikoj Britaniji. U svakom slučaju to nije nešto što se može prilagođavati situaciji. Dakle, ako postoje neke brige u vezi sa slobodnim kretanjem građana iz Europske unije u Švicarsku, onda je to pitanje koje zavrijeđuje e, analizu sloboda kretanja je nešto pozitivno, ali u mediji u medijima e, se uvijek priča o slučajevima zlouporabe. E, dakle, zlouporaba se nikad ne može 100% isključiti kad je u pitanju državni novac osobito. Ne možemo našim građanima tvrditi da je moguće 100% isključiti zlouporabu. A kad se takvi slučajevi dogode, to onda skreće vodu na mlin onih koji su protiv, e, protiv evropski raspoloženi, znači na mlin euroskeptika. Izvolite, gospođo Munis. Hvala vam, predsjedniče ja sam se e, nadala da ovo što ste svi šalili da je to zapravo i ozbiljno. Možemo jako dobro govoriti o slobodnom kretanju kapitala te o ostala četiri načela slobode kretanja u Europskoj uniji. No, naravno uvijek postoje zloupotrebe, no zbog zloupotreba ne smijemo dovesti u opasnost naša načela. Imamo više od 120 bilateralnih ugovora s, e, sa Švicarskom, i sve ti ugovori utječu na prijevoz, na čitav niz sektora koje su pod nadležnošću Europske unije, zato što zapravo ona čini dio našeg zajedničkog prostora. Tako da, kada se prijeti jednom od zajedničkih e, ključnih načela, morat ćemo reagirati. Zato što očito je da se već e, stavljaju određene prepreke. Ovo što se dogodilo u Švicarskoj to je demokratski, to je rezultat referendum, no mislim da bismo mi iz odbora trebali poslati jednu obavijest. E, ne znam, da li me slušate? Dakle, mislim da bi odbor trebao poslati jedan dopis i definirati koji su uvjeti odnosa sa Švicarskom. Švicarska je treća zemlja i mora, mora naglasiti da se ne smiju ograničiti temeljna načela s kojom se povezuju Švicarska i Europska unija. Thank you, thank you, Chair. I, I would like to say on behalf of the Liberal Group how very much we regret the uh, ja bih htio u ime liberala reći da nam je izuzetno žao zbog ovakvog ishoda referenduma. i da ovo moramo primiti na znanje e, i e, razmisliti o implikacijama ovakvog e, rezultata, odnosno implikacijama za, na primjer, program Erasmusa. Siguran sam da će biti i mnogo drugih područja gdje će učinak ovog referenduma biti veliki Gospodine predsjedavajući, želim podržati vašu liniju e, da ne reagiramo prebrzo, mislim da, e, da trebamo biti oprezni, naravno ovo je povreda europskog e, prava, odnosno naših ugovora, ali mora nam biti jasno da ovaj rezultat znači da zakonodavac u Švicarskoj mora unutar sljedeće tri godine podastriti jedan zakonodavni prijedlog i mi ne smijemo sada e, švicarskog zakonodavca e, osloboditi te e, odgovornosti da podastre prijedlog koji poštiva sve međunarodne ugovore kako sa Europskom unijom, tako i šire. Ako mi sad odmah reagiramo, time e, samo potičamo izvjesne e, antievropske snage koje će odmah reći, eto kad se narod izjasni, odmah se donose odluke o sankcijama. Ne smijemo e, ostaviti dojam da sada odmah posižemo za sankcijama, e, da ne bi bilo zabune. Ja jesam za oštru liniju, ali na temelju e, jasno poznatih činjenica, a na temelju jučerašnjeg referenduma još nemamo te činjenice na stolu. Dakle, moramo pričekati. E, hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, možda se kolegama, e, možda kolegama nije upalo u oči da je švicarska demokracija. E, to nam se možda ne sviđa, ali kako oni nisu u Europskoj uniji, imaju pravo glasati kako oni žele. Dakle, činjenica je da su oni po svojim demokratskim procedurama glasali i može biti da se rezultat nama ne sviđa, ali oni imaju pravo E, glasati kako oni žele. Ako mi počnemo prijetiti nekakvim sankcijama, to će zapravo provocirati više nevolja nego što će ih riješiti. E, može se zastupati mišljenja da, da je razlog zašto su tako glasali upravo njihova zabrinutost zbog politike Europske unije. Ono što sad vidimo u Švicarskoj E, vjerojatno bi slično e, narod glasao i u mnogim drugim zemljama, članicama Europske unije, na primjer u moje. I zato mislim da ono što trebamo učiniti je razmisliti o pametnom načinu, e, a ne vikati i izazivati probleme koji još nisu nastali. Htjela sam reći sljedeće. U Švicarskoj postoje e, snage koje su zastrašene ovakvim rezultatom, na primjer u krugovima znanstvenika, istraživača. Dakle, e, naš, oni kažu naš ugled kao e, središte istraživanja i znanosti je sada ugrožen naravno kao što si ti rekao upravo iz ruralnih područja u kojima se govori njemački je e, bila masa onih koji su glasali negativno međutim e, smatram da ne trebamo reagirati e, sa pjenom na ustima ako netko drugi nekako drugčije odluči nego šta nama paše onda mi moramo E, pažljivo reagirati, a ne počupati žito sa kukoljem. Hvala lijepa i ja nešto, ipak želim nešto reći. Nakon što sam sinoć e, vidio na televiziji e, samoga sebe, žena, moja žena je komentirala da sam bio elegantan, Dakle, kao što su rekli kolege koji su prije mene govorili, važno je ne, počipati, ne počupati žito sa kukoljem. Dakle, 19.500 glasova od toga je većina bila za međutim većina onih koji su glasali su iz donjih slajeva dakle to su oni koji su manje uspješni e, kod nas visoko obrazovani ljudi iz visoko, obrazovani ljudi dolaze u Švicarsku i istiskuju one koji su manje obrazovani i manje uspješni e, i zato je to sad dovelo do ovakvog rezultata na referendumu. Dakle, možda se još mnogo toga može regulirati, odnosno mnogo toga se još može razgovarati. Ono što mene uznemirava je reakcija jedne od velikih stranaka u Austriji e, dakle oni to slave kao veliku pobjedu i Marie Le Pen, e, Nigel Farage dakle to me mnogo više uznemirava nego ovaj sam rezultat referenduma. Mislim da trebamo respektirati, poštivati e, volju švicarskih glasača. Jedno je jasno i kod nas ima dovoljno populista koji e, mijenjaju svoju politiku već prema tome kako vjetar puše, u proljeće govore jesno, jedno u jesen drugo. E, mislim da trebamo biti e, oprezni i mirni, a ne pozivati na sankcije. Možda bi bilo bolje da e, su se i prije referenduma e, mnogi e, držali po strani, a, a ne komentirali unaprijed. Mislim da nije naše da se miješamo i komentiramo. stara definicija e, što je bavarac e, mi je sad na vrh jezika, ali e, suzdržat ću se, neću je, neću to sada citirati. Mislim da je potrebno imati malu raspravu sada o ovome i zato mi je drago što ste ovo, ovu temu načeli. Slažem se sa svojim kolegom Torjevcem da E, u svemu što je on rekao, ali ono gdje se razlikujem od njega je u tome što mislim da je u redu reći da obaveze iz međunarodnih ugovora se moraju poštivati. To vrijedi i za moju zemlju, Veliku Britaniju. E, u mojoj zemlji ima mnogo ljudi koji ne žele poštivati postojeće sporazume, žele ih dovesti u pitanje E, tako da mislim da e, većina e, građana Europske unije smatra da to nije ispravan pristup, odnosno način postupanja. Mislim da je sasvim u redu da sada švicarski zakonodavac e, podaste prijedlog na temelju rezultata referenduma i mislim da to nije naša stvar i da se ne trebamo miješati ali ako netko ne e, poštiva obaveze koje proistječu iz postojećih ugovora onda mislim da je sasvim e, normalno da za to slijede onda i neke posljedice hvala lijepa Smatram da je dobar prijedlog da najprije pogledamo kako izgleda pravna situacija. Postoji e, ta ta, ta, lanac događaja ako se iz jedne stvari izađe onda to povlači za sobom e, posljedice druge e, stvari dakle tu postoje neki automatizmi Mm, mislim da bismo si trebali dati, objasniti i točno dati napismeno kakve posljedice e, mogu iz čega nastati. E, u tom pogledu ću razgovarati sa gospodinom Osalivenom koji nam može dati odgovarajuće objašnjenja. Moram reći, to je dakle bila demokratska odluka švicaraca, ali postoji ugovor s nama i ako se jedan dio ugovora otkažu, otkazuje, onda to znači i otkaz drugog dijela ugovora. To je u svakom slučaju barem e, moguće. Dakle, to međutim moramo na razuman način sve provjeriti. Silvio je e, predložio da već počnemo razgovarati sa odborom za vanjske poslove Švicarskog e, nacionalnog vijeća. Ne znam da li to trebamo sada odmah učiniti ili da tu također trebamo malo sporije e, reagirati i da to možda e, trebamo odgoditi do negdje ožujka ili travnja iz Strasbura do Švicarske nije daleko. Dakle, u svakom slučaju o tome trebamo u miru razmisliti u, sljedećim, u sljedećih par dana. Dakle, na jednoj, dvije stranice pokušat ćemo relativno brzno, brzo e, sastaviti e, tekst u svakom slučaju hvala lijepa e, e, ne znam ko je točno dao ovaj prijedlog, mislim da je bio to kolega Watson. U svakom slučaju u sljedećem tijekom sljedećeg tjedna ćemo odlučiti da li ćemo već sad e, se obratiti švicarskoj strani ili ćemo malo pričekati. Hoćemo li to tako učiniti? Hvala lijepa. Doris, izvoli imaš riječ. Ja sam u petak nakon Strasbura otišla u Bosnu jer sam imala sastanak sa e, predstavnicima kulturnog života, odnosno trebala sam otvoriti zimski festival koji se već 25 e, godina redovito održava u Sarajevu. Imamo tehničke smetnje. Dakle, u petak sam bila u Sarajevu kako bih sa tamošnjim kulturnim radnicima otvorila zimski festival koji se već 25 godina održava u Sarajevu i u vrijeme opsade i e, pucnjave. E, nisam mogla kroz grad jer su bile e, demonstracije i prepreke E, međutim još su bile mirne, htjeli smo odgovorili festival, ali malo ljudi je bilo nazočno jer nisu mogli doći zbog demonstracija koje su bile nekoliko stotina metara od nas. To smo sve onda odložili za večernje sate, međutim u tijeku popodneva smo ustanovili da su se mirne demonstracije pretvorile u nasilne. E, Dakle, došlo je do e, izgreda, huligani su se, e, došlo je do eskalacije, došlo je do paljenja zgrada. E, u svakom slučaju mirne demonstracije su zloupotrebljene. Koje stoji iza toga, to je još nepoznato, ne može se navesti ta imena u Tuzli je e, oko 50 tisuća ljudi izašlo na ulice i e, demonstracije su trajale nekoliko dana. E, u početku je jedan radnik koji je bio nezadovoljan zbog ponašanja kantonske vlade je bio inicijator svega toga kao što znate, e, postoji u Bosni i Hercegovini deset kantona koji imaju svaki svoju vladu e, i ljudi su nezadovoljni, a to je sad dovelo do toga da je u Sarajevu došlo do velikih demonstracija koje su eskalirale, a u isto vrijeme u Zenici, u blizini Sarajeva, došlo je također do demonstracija, također u Mostaru i to s obje strane rijeke dakle i u bošnjačkom dijelu i u hrvatskom, ali e, do paljevine je došlo e, također i u Mastaru, dakle gradska vješnica je zapaljena. To je vrlo neugodna situacija. E, u blizini Bihaća bilo je također demonstracija. Zapalili su privatnu kuću jednog od ministara kantonskih, također jedan hotel. Dakle, sve to skupa je izmaklo kontroli, to je situacija s kojom mi koji se već dugo bavimo Bosnom i Hercegovinom smo već dosta dugo očekivali da do toga dođe, dakle da ljudi izađu na ulicu i izraze svoje nezadovoljstvo, da kažu onima koji su na vlasti e, ovako dalje ne može. E, neki su se dakle probudili, neki kantonski ministri iz tri kantona su podnijeli ostavke, neki drugi još nisu shvatili i daju izjave u kojima cijele ove proteste objašnjavaju e, na neke druge načine. Mislim da još uvijek postoje i međuetnički problemi koji se e, iznose na ulicu i naravno nezadovoljstvo e, vladama E, dakle, e, mi smo već rekli, oni koji su na vlasti ne surađuju međusobno i ne približavaju se Europskoj uniji i mnoge probleme koji, muče e, narod se njih uopće, uopće ih ne zanimaju E, i zato su se građani sada ohrabrili da sada izraze svoje nezadovoljstvo. Ne mogu reći kako će se stvari odvijati dalje, e, nemam najnovije vijesti. Mi ćemo se u svakom slučaju e, baviti dalje time. Mi već godinama mislimo da bi konačno netko od tamošnje vlasti trebao nešto reći, a ne uvijek samo mi Dakle, kad e, narod kaže onima koji su na vlasti e, što od njih hoće, onda računam s tim da će se oni probuditi. U Republici Srpskoj e, bilo je, dogodilo se samo jedno malo okupljanje od 300 tinjak demonstranata koji su se brzo razišli, ali predsjednik Republike Srpske Dodik je skuplja, skupa sa predsjednikom STS-a otišao u Beograd mislim da je i njima to sada e, jako e, osjetljivo je da će i oni jako osjetljivo reagirati na to jer kad jednom počne e, goriti onda će se to lako proširiti i van Bosne i Hercegovine ja vjerujem da će izbori koji su predviđeni za listopad sada biti pomaknuti unaprijed u svakom slučaju ovo sada pokazuje da ne znamo točno tko stoji iza svega ovoga i da li su organizatori doista, da li imaju poštene namjere, da li se doista radi samo o nezadovoljstvu naroda ili su to politički interesi e, koji zapravo e, upotrebljavaju nezadovoljstvo naroda da postignu svoje ciljeve. E, drago mi je da nisam uspjela održati govor u parlamentu jer e, htjela sam reći jednu rečenicu koju da sam izrekla možda bi ispalo da sam ja izazvala ove e, nerede jer htjela sam reći narod se konačno treba probuditi i tražiti, izraziti svoje nezadovoljstvo i dakle jako mi je drago da sam bila prekinuta i da nisam uspjela izreći tu rečenicu. Mislim da sad možemo samo pričekiti, komisija je vrlo mudra mudro reagirala. Vođa delegacije u Bosni i Hercegovini je e, izjavio, to je dakle izraz volje i nezadovoljstva naroda, nitko se tamo ne bavi nezaposlenošću, e, reformom obrazovanja, e, gospodarskim pitanjima, sve se, ako se uopće pregovara, pregovara se na e, međuetničkim, e, na međuetničkoj razini, korupcija je tamo e, sve prisutna, ako se vozite taksijem ili razgovarate sa ljudima na ulici, svi će vam potvrditi, mi smo potpuno korumpirana država, dakle ponavljam samo ono što su mi rekli Mm, ljudi u Bosni i Hercegovini mislim da imaju pravo i mislim da moraju pokušati e, i kad se radi o sredstvima iz IPA fondova e, spriječiti takve e, pojave mislim da demonstracije koje se događaju na dostojanstven način su u redu ali da huligane treba spriječiti potpunosti podržao ono što je kolegica pak e, rekla i u interpretaciji pogotovo da moramo napraviti distinkciju između onoga što je doista jedan socijalni bunt zbog e, teške socijalne situacije u bosni i hercegovini i s druge strane ono što je jedna politička manipulacija toga i pokušaj da se napravi i da se pošalju određene ne samo poruke nego da se i određene e, politike ostvare preko te manipulacije ovih manifestacija koje su onda i eskalirale i bile prilično opasne pogotovo kada na primjer u mostaru e, sa istočnog dijela bi prelazili u zapadni sa vrlo provokativnim e, zapravo e, i, porukama i tu je ono gdje se moramo doista skoncentrirati da ovaj socijalni bunt ne bi prerastao ponovno u jedan sukob među narodima u bosni i hercegovini ono što bih želio reći jest da smo i prije napomenuli kako europska unija mora tu pokazati vodstvo da nije dovoljno učinjeno i s te strane mislim da će sutra razgovor sa catherine biti dobra prilika i da se otvori ova rasprava o bosni i hercegovini i isto tako da se isključe svaki eh, oblik radikalizma upravo poruka koju je europski parlament poslao sa rezolucijom prošloga tjedna da su i separatizam i centralizam kočničari europske budućnosti bosne i hercegovine jest poruka na kojoj se mora inzistirati koja odbacuje svaki radikalizam i koja mora pružati jednu europsku nadu građanima bosne i hercegovine i svim narodima u bosni i hercegovini. hvala vam. gospodine predsjedavajući želim e, podržati ovo što je rekla kolegica Doris Pak i kolega Štije. Prošli četvrtak sam govorio o potrebi protesta e, taj pokret zapravo već postoji jedno dulje vrijeme, započeo je kao studentski pokret, u međuvremenu je došlo do eskalacije i umješale su se radikalne skupine. Međutim, mišljenja sam e, da ti e, izbori ako ih se pomaknu unaprijed da to samo po sebi neće ništa riješiti ako pogledamo e, zahtjeve e, ti izbori bi samo doveli do toga da se ponovo izaberu isti ljudi koji su već sada na vlasti možda samo u malo drugčijem rasporedu mislim da bismo se trebali mnogo više angažirati tu imamo dakle posla sa potpuno pasivnom političkom klasom, ljudi su nezadovoljni, e, veliki broj ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, a drugi se radikaliziraju, iako mi tamo e, trošimo velika sredstva, odnosno e, pokušavamo biti prisutni, e, međutim to do sada nije dalo puno rezultata, dakle mislim da bismo se trebali intenzivnije pozabaviti ovim protestnim, e, ovim valom protesta, a pritom e, imajući na umu da mi tu nismo potpuno nedužni jer Dejtonski sporazum je završi, okončao rat, ali nije bio dobra osnova za organizaciju daljnjeg života u miru u Bosni i Hercegovini. Zato mislim da bismo mi kao odbor za vanjska e, pitanja se trebali hitno pozabaviti ovim pitanjima jer bi inače moglo doći do eskalacije što ne bi bilo dobro. Sada prelazimo na naš e, normalni dnevni red, dakle točka dnevnog reda E, razrešnica za komisiju e, izvjestiteljica Marija Muniste Urkvica. Još ste nešto htjeli reći u vezi s Bosnom. Ok, onda izvolite. Imate riječ. Evo, ja bih poduprla kolegicu Doris Pak i, i naravno kolegu Poselt i kolegu Štira. I ja bih vas e, doista zamolila Aha. Ja bih vas doista zamolila da nekako pogledamo točno što se događa u bosni i hercegovini gdje se događa koje su to snage i kako i na koji gdje se zapravo ja sam evo baš sam pratila jučer cijeli dan i slušala sam biskupa komaricu i biskupa puljića i pratila sam apsolutno sve agencijske vijesti koje su se koje su ovaj, E, koje su objavljene u bosni i hercegovini naravno i u hrvatskoj i u drugim zemljama. naime ima tu doista ovaj, znakova da neke određene političke snage sada ja ne bih htjela govoriti direktno vi ćete to sami naime u bosni i hercegovini to samo jedan narod se ovdje ustao i doista nije e, na primjer u, u samom mostaru došli su sa istočne strane gdje žive muslimani došli su na hrvatsku Policija apsolutno nije nikako djelovala, niti, ih je, ali oni su palili i rušili i, tako da bi trebali, evo, podupirem sve što ste kazali nadam se da ćemo razjasniti i sutra iskoristiti priliku kad dođe ovaj, gospođa catherine ashton e, da ćemo razjasniti malo više i nadam se da će i ovaj vanjskopolitički odbor kao i drugi odbori i druge zainteresirana tijela više znati i, ovaj, i saznati što se zapravo zbiva u bosni i hercegovini i nadam se da ćemo poduzeti neke određene korake i konačno razjasniti tko stoji iza ovih ovih nemira jer nisu to napominjem samo to je zadnja rečenica jer nisu ovo samo socijalni nemiri i da točno socijalni nemiri je, ali imaju razloga biti i postojati ali to nisu samo socijalni nemiri gospodo draga hvala lijepo gracias, presidente en los Hvala vam. Da, imamo nekoliko mišljenja o razrješnici za Europsku službu za vanjsko djelovanje te za Europsku komisiju. Što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, prvo što želim reći jest da pozitivno ocjenjujemo da je Europska služba za vanjsko djelovanje vrlo dobro dakle, provela svoj proračun i revizorski sud nije pronašao značajne greške. No, svejedno smo prihvatili 14 amandmana, to jest dobili smo 14 amandmana. Imamo e, čitav niz kompromisa koji obuhvaća, to jest koji pokriva pet amandmana. Odabir osoblja u Europskoj službi za vanjsko djelovanje na najvišim, e, na radnim mjestima visokog platnog razreda mora biti bolje uravnotežen i isto tako se mora uzeti u obzir e, dobra geografska zastupljenost. Naravno, pritom treba uzeti u obzir i odgovarajuće vještine za obavljanje pojedinih zadataka. Imali smo, dakle, to su bili e, amandmani troje kolega. Zatim treba naglasiti veliku mogućnost veliku, zapravo vrlo dobru mogućnost što u mnogim zemljama van Europske unije postoje izaslanstva Europske unije i na taj način se e, radi na poboljšanju bilateralnih odnosa. I zato pozivamo zemlje članice da Europsku službu za vanjsko djelovanje smatraju kao, e, vide kao jednu mogućnost, a i da naravno na taj način uštede u ovom vremenu krizu. Amandman gospodina Salafranka mm, je tražio je da imamo izaslanstvo u Republici Panami, te da se na taj način poboljšaju e, politički i gospodarski odnosi e, s Panamom, ali i sa zemljama Latinske Amerike. Naravno, tu je vrlo važna i zemljopisni položaj Paname. I uključili smo potrebu da se ojača sigurnost izaslanstva Europske unije u e, trećim zemljama i to je od nas sam, tražila sama služba za vanjsko djelovanje. Jedno opće e, mišljenje, velike mogućnosti koje nudi naša Europska služba za vanjsko djelovanje i za Europsku uniju, moramo te mogućnosti još više i taj potencijal još više maksimizirati jako je važno da iskoristimo zajedničke sinergije, dakle i Europske unije i zemalja članica i službe za vanjsko djelovanje kako bi se vanjska politika što bolje razvijela. Imamo, dakle, dali smo prijedlog kompromisa i mislim da smo zapravo uspjeli pokriti sve zahtjeve koji su došli iz našeg odbora. Hvala vam. Gospodine Salafranka, hvala. Najprije bih htio zahvaliti gospođu na, Munjiz na njezinim mišljenjima. Jasno je da se idu dakle u jako dobrom smjeru i da je to potpuno u skladu s preporukama revizorskog suda. Jako je važno da uzmemo u obzir, kad govorimo o razrišnici, dakle da uzmemo u obzir dobre politike i najviše od svega transparentnost u e, upravljanju proračunskim resursima. Jako je važno naglasiti poteškoće dakle, u oba mišljenja i to posebice kad govorimo o sredstvima iz Europske komisije. Dakle, da govorimo o sredstvima koja se koriste za posredovanje sa e, ostalim međunarodnim tijelima. Nećemo zaboraviti da Europska unija e, jako puno sredstava daje svake godine za pomoć i jako je važno da se dobro pregledaju kriteriji učinkovitosti u ovim trenucima krize. Što se tiče Europske službe za vanjsko djelovanje, htio sam zahvaliti gospođi Muljiz i reći da je naš klub zastupnika e, da će podržati amandmane i kompromise koje je uspjela dogovoriti. Hvala vam. Hvala. Govorila sam samo o Europskoj službi za vanjsko djelovanje, a sada nekoliko riječi o razrišnici za komisiju. Dobili smo deset amandmana, e, pripremili kompromis koji uključuje tri amandmana i predstavili jedan usmeni amandman. Riječ je o mišljenju koje nije predstavljalo značajne probleme, najveća kritika je bila, su bile dakle greške u provedbi proračuna. te greške na koje je uputio i revizorski sud, dakle govori o različitim vrstama greška. Ono što smo mi tražili kako bi se situacija poboljšala, dakle bolje upravljanje i bolja kontrola. U tom smislu prihvaćamo amandmane pučana i liberala. Još smo htjeli dodati jedan stavak u kojem se traži ponovno korištenje materijala koje se koristi u promatračkim misijama za izbore kako bi se mogli koristiti za druge misije i kako bismo mogli maksimizirati resurse koje imamo na raspolaganju i kako bismo resurse mogli posvetiti samim promatračkim misijama u slučaju izbora. Jer ne smijemo dozvoliti da sav materijal, informatički i uredski materijal da se ostavi u zemlji. Nešto bi se moglo ostaviti, naravno u školama ili na sveučilištima, no svaki puta ostaviti na desetke printera, e, računala i onda za sljedeću misiju moramo kupovati nove, to ja mislim da je to trošak koji jednostavno nije potreban. I jedno opće mišljenje, valja naglasiti da neprestano govorimo o nedovoljnim sredstvima za Europsku službu za vanjsko djelovanje. Mislim da mi u odboru bismo trebali biti zahtjevniji kad govorimo o učinkovitosti troškova, a isto tako u biranju naših političkih prioriteta. Jer jedino na taj način ćemo moći osigurati u budućnosti da nam se ne dogodi da nemamo dovoljne resurse u komisiji i u vijeću i to posebice u vijeću. Puno vam hvala. Thank you very much, Mrs. hvala, gospodin Muniz. Suživjatne Maki, izvolite. Dobar dan želim svima najprije. Kiitoksia. Neljä asiaa. Imam četiri točke. Najprije hvala gospođi Munis. Suradnja između nas dvije je bila izvrsna. Imam nekoliko primjedbi. Sredstva Europske unije moraju biti, mora se njima upravljati na otvoren, transparentan način u skladu sa najboljom mogućom upravljom i to je ključni, ključno načelo koje nikako ne možemo dovoljno istaknuti. Zatim, govorit ću o nečemu. Naime, naš klub zastupnika zabrinut je time što upravitelji sredstava, dakle oni koji primaju sredstva, nisu dovoljno upućeni s postupkom, a to se odnosi na transparentnost i otvorenost, e, dakle komisija treba ispraviti tu stvar. Moramo moći razumijevati upravljanje sredstvima, a kako bi do toga došlo moramo znati kako ih treba koristiti. Zatim, kada je riječ o velikom broju visokih djelatnika u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Ima ih više, znatno više nego drugdje. To je neuravnoteženo spram drugih e, europskih institucija i to treba ispraviti. Četvrto, govorit ću o e, zemljopisnoj ravnoteži, dakle o tome da kada je viska predstavnica počela raditi, rečeno nam je da će biti situacija uravnotežena, zemljopisno gledano i e, rodno gledano. Dakle, ništa od toga nije napravljeno, niti zemljopisno, niti rodno nema nikakve ravnoteže, već samo neravnoteže, to je žalosno, šteta i tužno, jer kad se pokriče nova institucija, onda je puno jednostavnije rješavati takve stvari, nego ispravljati naknadno sve ono što se što je ustaljeno kao praksa. Dakle, te stvari trebamo doista promijeniti. Hvala. Najpša hvala. Ima još javljanja? Ukoliko ne, gospođo Munis, izvolite, ako želite nešto zaključno reći. Da, slažemo se sa stavom o broju e, radnih mjesta visokog platnog razloga i to smo i naglasili u izvješću. Zemljopisna zastupljenost prije same zapravo samog zemljopisne zastupljenosti, mislim da je važnija zastupljenost oba spola, no naravno spomenuli smo i jedan i drugi kriterij zato što je to ono što zabrinjava članove ovog odbora i parlament. E, isto vrijedi i za nedostatak transparentnosti, e, tražimo više transparentnosti, više kontrola i u Europskoj komisiji i u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Tako da zapravo svi se slažemo e, s kritikama, ali i s prijedlozima koji bi trebali biti konstruktivni, a ne samo ne odbiti dati razrješnicu ili kritizirati koja bi onda mogla samo povećati nepovjerenje građana prema ovim institucijama te u Europsku službu za vanjsko djelovanje. U svakom slučaju mislim da je puno bolje da predložimo konstruktivne mjere i to je ono što smo pokušali učiniti u ovom mišljenju i u amandmanima koje smo podnijeli. Hvala vam. Thank hvala. Ovim zaključujemo ove dvije točke. Podsjećam zastupnike da će se ovome glasovati sutra ujutro. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o preporuci vijeću komisiji i Europskoj službi vanjsko djelovanje o uporabi radiodifuzijskih sredstava kao sredstva za europsku diplomaciju. Dragi kolege, ovdje se radi o drugom razmatranju nasta prijedloga preporuke o ovoj temi, a glasovat će se o tome sutra u poslijepodnevnim satima. Bez daljnjeg daću riječ izvjestitelju Sir Grahamu Watsonu da izne svoje mišljenje o amandmanima i eventualnim amandmanima. Izvolite, imate riječ. Najviše hvala, predsjedniče. Želim zahvaliti svim kolegama, osobito izvjestiteljima u Sjeni, na pruženoj pomoći tijekom sastavljanja ovog izvješća. Mislim da ono što ćemo moći pred, e, predočiti odboru sutra, e, da se tu radi o znatno u napređenom tekstu spram onog prvobitnog i zahvalan sam doista izvjestiteljima u Sjeni na pomoći i konstruktivnom doprinosu. Mislim da možemo reći, predsjedniče, da postoji stvarno velika sloga među klubom zastupnika, s tim da nam trebaju neovisni mediji u Europi koji će podržati vrijednosti koje su upisane u temeljnim ugovorima, a da ti mediji rade i unutar Europske unije i u kontekstu e, vanjskog djelovanja. Također postoji široko zastupljeno mišljenje da e, europski radiodifuzijski mediji međunarodno igraju i mogu i dalje igrati veliku ulogu u promoviranju europske kulture i europskih vrijednosti, demokracije, slobode medija i ljudskih prava diljem svijeta te e, mogu e, slušateljima i gledateljima u trećim zemljama dati e, visoko kvalitetne vijesti, informacije i to medijski neutralnim i objektivnim radom. Iz toga pozivamo Vijeće, Europsku službu za vanjsko djelovanje i komisiju da definiraju konkretan pristup za pitanje europske e, radiodifuzije u sklopu svoje strategije u e, europskoj diplomaciji. Nadamo se da će to podržati, odnosno stvoriti e, dobar, dobro okruženje za stvaranje neovisnih radiodifuzijskih medija, te da će to na međunarodnoj sceni podržati europske medije i da će doći do prave europske povelje o radiodifuzijskim medijima. Ovo bi sve trebalo biti neovisno o svim političkim, stranačkim poslovima ili utjecajima. Trebalo bi se tu moći stvoriti autentičan, izvoran i raznolik sadržaj, koristiti sve moguće tehnologije kako bi se jamčilo da će e, te, e, taj program doći do što šireg publike. Iz tog razloga smo se odlučili da e, napravimo jednu europsku povelju za e, radiodifuzijske medije, da se definiraju vrijednosti tih medija i jamči objektivnost pruženih informacija. Zahvaljujući, e, zahvaljujući kolegama prošli put smo imali jako žustru raspravu o sjedištu Euronewsa. Ja sam sada u amandmanu 92. iznio prijedlog da se ojača, ojačaju sposobnosti Euronewsa u Briselu umjesto da se u Brisel premješta sjedište Euronewsa. Za novinara je važno da budu u blizini e, donositelja odluka e, u europskim institucijama, da mogu brže da stupe u kontakt s njima, e, tako da bih volio čuti što kolege o tome misle prije sutrašnjeg glasovanja. Uspjeli smo isto tako grupirati većinu amandmana u, e, i pretočiti ih u kompromisne amandmane, tako da sada imamo e, ukupno šest njih. Mislim, nadam se da će ih zastupnici moći podržati tijekom sutrašnjeg glasovanja te omogućiti da se ide dalje s ovim i da se glasuje o ovome na drugom e, zasjedanju u veljači. Najljepša hvala. Dajem riječ gospodinu Salafranki. Eh, Hvala. Gospodin Preda je izvjestitelj u Sijeni u našem klubu zastupnika, no on je mogao sudjelovati na ovom sastanku, zapravo uopće nije u Briselu, tako da je od mene zatražio da u ime našeg kluba izrazim eh, zahvalnost gospodinu eh, Watsonu i kažem da smo prošli tjedan u Strasburu imali stvarno odličan jedan sastanak. Što se tiče stava našeg kluba, želim reći da smo zapravo vrlo zadovoljni ovim inicijativama koje se predlažu u ovom dokumentu i europski pučani će podržati ovu preporuku u svom cijelosti te šest kompromisnih amandmana koji su ispregovarani. Kao što je izvjestitelj rekao i kao što smatra naš izvjestitelj u sjeni, gospodin Preda, Ovi kompromisni amandmani jasno unapređuju originalni, to jest prvotni tekst i iz tog razloga je zapravo vrlo zadovoljan da su se uzele u obzir zabrinutosti koji je naš klub predstavio kroz e, nekoliko amandmana. Gospodin Preda je posebice zadovoljan to što, time što izvjestitelj nijansirao um, svoj stav o sjedištu Euronewsa. To je za naš klub zastupnika bilo dosta osjetljivo pitanje i tri amandmana koja smo predstavili su uzeta u obzir. I na kraju, gospodin Preda e, je sretan i zadovoljan što su amandmani 108 i 111 uzeti u obzir u kojima se govori o stvaranju vanjske službe Europske vanjske službe, dakle ne radio službe, kako bi se poboljšala komunikacija sa trećim zemljama. To su komentari gospodina Prede i gospodine izvjestitelju. Ovime vam želim e, poručiti da ćemo podržati sutra na glasanju. Thank you very much. Najviše hvala. Da li se javlja netko iz kluba zastupnika socijalista i demokrata? Ukoliko nema, dajem riječ gospodinu Denisu Markeru u ime zelenih. Najviše hvala, predsjedniče. Zahvaljujem i kolegama, izvjestitelju te izvjestiteljima u sjeni. Zahvaljujem na ovim eh, jako zanimljivim amandmanima. Mislim da će se klubovi zastupnika složiti s tim da je potrebna zajednička medijska e, strategija u Europskoj uniji. Raspolažemo medijima koji trebaju biti slobodni, neovisni, imati uređivačku politiku slobodnu. Europski mediji moraju pružati objektivne informacije, primjenjivati najviše etičke e, najviša etička načela, te u okviru naše e, zajedničke vanjske sigurnosne politike moramo biti u mogućnosti objasniti ciljeve našeg djelovanja. Kao prvo, zaštitu slobode i demokracije. Mi smo uložili određeni broj e, prijedloga amandmana neki su možda više polemični od drugih. Što se tiče zadnje točke koju sam iznio, sloboda i vrijednost demokracije, s tim u vezi upravo ima amandman kojemu je cilj da se pojača postojeći tekst. Mislim da moramo ponuditi zajedničku viziju cijeloj europskoj i svjetskoj javnosti, djelovanje koje će biti usredotočeno na temeljne vrijednosti i slobode i to želimo da bude provođeno, provedeno u svom našem dijapazonu djelovanja. I mi, mi moramo, to znači da moramo u Europi pokazati pristup i naša e, vanjska politika mora imati e, to na umu, mora počivati na tim vrijednostima, u, u suprotnom ćemo izgubiti vjerodostojnost. Naše amandmani nisu u cijelosti uzeti u razmatranje, a to konstatiram i molim vas još jednom da ih razmotrite imajući na umu sutrašnje glasovanje. Sve u svemu mislim da bi trebali moći doći do dobrog rezultata. Gospodin Tanak e, u ime ICR-a bi se trebao javiti, ne vidim nikog drugog. Isto vrijedi za gospođu Veržija e, za klub zastupnika GUE. Nisu tu, tako da se vraćamo Sir Grahamu, izvjestitelju, da nam napravi sažetak. Najljepša hvala predsjedniče, zahvalan sam gospodinu Salafranki i gospodinu Markeru na komentarima i kao što sam rekao na samom početku, zahvaljujem na ovom konstruktivnom duhu. E, i zajedničkom radu. Veselim se sutrašnjem glasovanju i nadam se da ćemo e, doći do e, zasjedanja, odnosno do glasovanja u drugom, na drugom zasjedanju veljači. Dobro, najveća hvala. Zaključili smo rad na ovoj točki. Što se tiče e, izvorne točke 7 na dnevnom redu, želim reći da je glasovanje o izvješću o sveobuhvatnom pristupu Europske unije i implikacijama na vjerodostojnost e, vanjskog djelovanja Europske unije odgođeno je za 17. veljače i e, doće u srijedu e, do sastanka u odboru SEDE. Sada prelazimo na preporuke vijeću Komisije i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o E, europskoj strategiji prema Iranu. Izvjestiteljica je gospođa Marija Muniz de Urquiza. Idemo sada na prvi element europske strategije prema Iranu. Vjerojatno se sjećate da je 23. siječnja organizirano saslušanje o ovoj istoj vezi. Sada postoji privremeni E, sporazum o nuklearnom djelovanju e, konkretno i to upravo zahvaljujući djelovanju europske diplomacije i to sada provodi. Pravi je trenutak da se ocijeni do koje mjere i u kojim područjima bi Europska unija trebala više e, komunicirati s Iranom. Mislim da naš odbor ima ključnu ulogu da se daju osnovne informacije o vanjskoj politici Europske unije. Sada dajem riječ izvjestiteljici. Hvala vam ponovno. U, kad govorimo o Iranu, to je zapravo eto, jedna vrlo važna zadaća europske demokracije i to je bilo zapravo vrlo dobar uspjeh gospođe Ashton, pogotovo kad govorimo o poboljšanju odnosa te o uspostavi suradnje između Europske unije i Irana i to odnosa koji bi bile dakle e, u skladu sa e, europskom sigurnosnom i zajedničkom vanjskom politikom kako bismo doprinijeli stabilizaciji jedne zone, jednog područja koje se suočava sa znatnim poteškoćama. Tako da, eto, Nalazimo se pred znatnim uspjehom Europske unije i njezine diplomacije i no zadatak još uvijek nije završen niti zajamčen tako da moramo nastaviti sa svim našim aktivnostima. Situacija je svakako pozitivna, pozitivna i već smo o tome razgovarali po prvi puta, preporuke su usvojene i bit će ih još. Druga stvar, želim istaknuti da ovdje ne govorimo samo o zaslugama Europske unije, već e, dakle od lipnja 2013. kada su održani izbori u Iranu, došlo je do očitog pozitivnog promjena stava u Iranu i to je naravno uvelike doprinijelo razvoju embrija poboljšanja odnosa između Irana i međunarodne zajednice. Ovakve elemente treba, treba iskoristiti kao i volju SAD-a, volju politike SAD-a te predsjednika SAD-a te inzistirati na tom putu te povećati e, učinkovitost koja, do koje je dovelo i zbog sankcija do sada, to moramo reći, no mislim da od sada nadalje ipak treba razmisliti o djelomičnom ukidanju e, sankcija zato što bi moglo dovesti do pogoršanja ovih vrlo labilnih odnosa. U svakom slučaju želim reći da se nalazimo u jednom potpuno drugačijem scenariju i jako je pozitivno, to je ipak jako pozitivan scenarij i mislim da bismo mi trebali reći naše mišljenje kako ne bismo ostali isključeni iz, ovih, iz ovog diplomatskog djelovanja Europske unije. Imamo tri glavna elementa u izvještaju. To je dakle nuklearno pitanje, dijalog o nuklearnom e, pitanju u Iranu. Naravno pozdravljamo sporazum iz Ženeve jer ne može postojati alternativa, dakle mirovnom rješenju te e, stava međunarodne zajednice prema e, iranskim eksperimentima sa um, nuklearnim pitanjem. Dakle, države EU 3 plus 3 su jako puno učinile u ovim pregovorima. No, dijalog koji moramo pokrenuti e, s Iranom, dakle, ima zapravo dva puta. Druga velika i bitna tema u odnosima s Europskom unijom je kršenje ljudskih prava u Iranu. Možda ćete pomisliti da što se slučajevi ljudskih prava u, u Iranu i dakle politička prava, zatvorenici, tu još uvijek postoji jako puno problema. Pogotovo kad govorimo o smrtnoj kazni, zatim problemi sa etničkim manjinama, sa vjerskim manjinama sa LGBT zajednicom i činjenica da se smrtna kazna primjenjuje i na maloljetne osobe. Tako da u našem dijalogu nikako ne smijemo zanimariti ovu temu jer moramo postići sporazume dakle, i o ovim pitanjima, a ne samo o nuklearnom. Parlament smatram da se treba koncentrirati na ta važna pitanja i to posebice insistirati na pitanju zaštite i poštivanja ljudskih prava. U ovoj preporuci smo još htjeli uključiti i, i još jedan e, element. Nismo zapravo uspjeli produbiti više ovu preporuku jer bi bilo još jako puno tema jer postoji još čitavo jedno područje koje bi trebalo biti predmet analize, dakle o ulozi Irana u svijetu, o ulozi Irana u mirovnom, e, mirovnim pregovorima u vezi Sirije, um, uloga stabilizatora koje bi trebalo odigrati u ovom trenutku. No sve te teme nismo mogli pokriti u ovom trenutku zbog toga što, eto, ova je preporuka morala biti dosta kratka. No ono što smo htjeli uključiti i na kraju jesmo, to je jedan konstruktivan element i to su nove teme, novi argumenti koje mogu doprinijeti jačanju odnosa između Europske unije i Irana i to su argumenti koji mogu dovesti do jačanja dakle zajedničke e, agente. To je dakle promet drogom, trgovina drugom. 80% e, droge koja u Europu dolazi iz Irana. Suradnja u tom području bi trebala biti jedna od e, prozora mogućnosti i na taj način bi se također mogle unaprijediti odnosi između Irana i Europske unije. Dakle, odnosi koji se neće temeljiti samo na sankcijama, na svađi i na prijetnjama. No, naravno, moramo nastaviti biti oprezni. I moramo nastaviti e, poticati razgovor i e, suradnju i dakle zapravo na tome se svodi cijela naša preporuka. Puno vam hvala. Hvala. Hoće li netko zamijeniti gospodina Zalevsko koji je izvjestitelj u Sjenu iz europskih pučana? Ne. Onda da čujemo gospođu Kromberg koja osim što je izvjestiteljica za zelene, ona isto tako predsjeda izaslanstvom za odnose s Iranom. Izvolite, gospođo Kromberg. Hvala vam. E, Pozdravljamo ovo izvješće kao izvješće koje je doista došlo u pravom trenutku. Europski parlament mora dati konstruktivne, konstruktivno mišljenje na dijalogu s Iranom. I kao što je i sama izvjestiteljica rekla, ovo je vrlo veliki uspjeh za Catherine Ashton i značajan je doprinos e, svjetskoj politici. Isto tako ovime odgovaramo nadi e, iranskih građana koji očekuju pozitivne promjene i nadam se da ćemo uspjeti ispuniti tu nadu, no istovremeno ne pretjerati. Što se tiče nuklearnog pitanja, mislim da je to e, još uvijek vrlo osjetljivo pitanje, da je i osjetljivo vrijeme i kao što kaže i sam izvještaj, smatram da je jako važno da se sve strane drže sporazuma ne bismo trebali imati nove sankcije, no istovremeno Iran treba dopustiti pristup svim nuklearnim postrojenjima. Vrijeme je da unaprijedimo i poboljšamo veze između Europske unije i Irana. No istovremeno ne smijemo zatvoriti oči e, pred pitanjima oko kojih se ne slažemo. I mislim da baš sada postoji mogućnost da počnemo razgovarati o tim pitanjima. Tu ponajprije mislim na, ljudskih prava, na ljudska prava. Dakle, ima postoji povjerenik UN-a za ljudska prava. On se također bavi tim pitanjima i kad govorimo o vijeću za ljudska prava u Iranu, Očito je da bi oni željeli razgovarati sa specijalnim predstavnikom EU-a za, EU za ljudska prava. To je nešto što bismo također trebali predložiti i jako je dobro da e, izvještaj koji govori dakle, o pojmu mjerila, da dakle, stavimo u praksu i približimo se jedni drugima. Jako je važno da Europska unija ne nameće paket ljudskih prava, već e, da saslušamo stavove drugih strana. I se kad govorimo o smrtnoj kazni. 80% smrtnih kazni se odnosi na e, zločine vezane uz drogu. Smatramo da bi ranci trebali malo ponovno razmisliti o smrtnoj kazni i na taj način unaprijediti suradnju sa Europskom unijom. Sigurnost, nemamo sada vremena za se posvetiti e, odnosima Irana i Saudijske Arabije, no Iran je vrlo važan igrač u rješavanju problema u Siriji i trebalo bi uzeti u obzir da Iranci e, shvate dakle, da imaju novu vanjsku politiku i da je pokušaju testirati. Ovaj izvještaj je tek prvi korak moramo nastojati uključiti Europsku službu za vanjsko djelovanje i Europsku komisiju, da čujemo njihove doprinose i mislim da bismo trebali i otvoriti jedan e, ured ili imenovati koordinatora e, s Teheranom koji bi možda malo to brže pokrenuo. Svi veleposlanici zemalja članica smatraju da bi trebalo postojati e, zastupništvo Europske unije u Iranu. Hvala vam. Sada dajem e, riječ gospođi Šarke za, njezinu, e, za njezin govor. Hvala e, i izvjestiteljici svim kolegama na ovom dobrom nacrtu izvještaja. Mislim da je ovo vrlo dobar trenutak u da se Europski parlament posveti pitanjima odnosa između Irana i Europske unije. Mi bismo trebali imati svoju strategiju kad govorimo o Iranu. I gospodine predsjedniče, u vašem uvodu spomenuli ste da bismo trebali učiniti više, no ono što mene zanima jest kako produbiti te odnose. Nuklearno pitanje dominira našim agendama no, za vrijeme našeg posjeta u Rujnu vidjeli smo da postoji još jako puno prostora za druga aktivnosti poput otvaranja izaslanstva Europske unije, zatim gdje još možemo e, raditi s Irancima kad govorimo o borbi protiv terorizma ili protiv trgovine narkoticima ili koji će biti, e, koje će biti posljedice odlaska vojnih snaga iz Afganistana 2014. to jest ove godine. E, naravno, još jedan od najvažnijih prioriteta su ljudska prava i ne smijemo se sramiti to reći, ona su univerzalna. Dopustite mi da naglasim još nekoliko e, prijedloga koje ću uvrstiti u svoje amandmane. Moramo nešto reći o činjenici da je na izborima bio, izbor bio ograničen i da ima još ljudi u Iranu koji su puno kritičniji prema odnosima Irana s ostatkom svijeta, nego trenutačni predsjednik. Mogućnosti koje sad vidimo za bolje odnose je zapravo vrlo osjetljiva i naravno moramo istaknuti neprestano kršenje i sustavno kršenje ljudskih prava. Oko 17.000 ljudi je smaknuto u Iranu. Kad govorimo o suradnji u području čitavog niza pitanja, mislim da je važno da istaknemo suradnju te stabilizacijski učinak koje ima dakle suradnja između Irana i Hezbolaha. Moramo razgovarati o borbi protiv terorizma, no to ne smije biti rasprava samo s jedne strane. Zatim moramo vidjeti na koji način možemo pomoći i osnažiti civilno društvo i privatni sektor. I bilo kakva suradnja koju će Europska unija tražiti u borbi protiv trgovine narkoticima bi trebalo uključiti jasna, jasne sporazume o tome što će se dogoditi s osumnjičenicima. Dakle, mora im se osigurati pošteno suđenje prema međunarodnim standardima i da ne smiju dakle biti podvrgnuti smrtnim kaznama. Isto tako, jedan od uvjeta je ukidanje smrtne kazne za zločine koji su povezani sa drogom i to je nešto na čemu bismo trebali inzistirati. Isto tako bismo se trebali pozvati na međuparlamentarnu povelju koju je Iran ratificirao 1996 i još ću dati nekoliko preporuka o tome kako biti, e, kako bolje poštivati ljudska prava, uključujući prava manjina. Moramo naglasiti da osumnječenici za bilo kakav zločin, da moraju imati pravo na odvjetnika, to danas nije slučan i ponekad su smaknuti u roku od par dana bez da članovi obitelji uopće budu obavješteni o tome. Isto tako moramo se pozabaviti pitanjem e, lažnih optužbi te, nedostatka e, poštenog suđenja i nepravedna suđenja. Naravno, ljudi griješe i pogreške su vrlo česte. Slažem se da isto tako moramo razmotriti mogućnost da se e, posebni izvjestitelj Europske za ljudska prava pozabavi s Iranom, da počne razgovarati sa predstavnicima iz Irana, te suradnja sa e, posebnim izvjestiteljem UN-a za ljudska prava. To su ključne e, točke, uvrstit ću to u amandmane i pozivam e, kolege da podrže ovaj izvještaj kako bismo dovršili postupak na vrijeme. Ponavljam, ovo je vrlo osjetljiv trenutak i mislim da bismo morali podržati one koji pokušavaju provesti ove e, reforme i unaprijediti odnose Irana s ostatkom svijeta. Hvala vam gospođu Šake, a sada gospodin Belda u ime FTA. Ja, voorzitter. Ik heb eh, met eh, grote aandacht de tekst van mevrouw... Eh, Hvala. Jako sam pažljivo slušao i pročitao sam tekst gospođe Munjus. Ja sam mm, prije radio na pitanju Irana i slažem se da je nemoguće pokriti sve teme dakle, u okviru dakle, jedne preporuke. No ono što mene zapravo brine su doista nuklearna pitanja, kad govorimo o odnosima s Iranom. Kada gospođa Munis rekla da je ovo dakle, jedna od ključnih točka, mislim moramo o tome razmišljati u relativnim pojmovima. Ono što mene brine je vanjska politika, iranska vanjska politika u ovom trenutku zatim situacija s ljudskim pravima u zemlji koja se čini se pogoršala pod predsjednikom Ruhanijem. I zbog ovih vrlo ozbiljnih e, zabrinutosti koje nisu spomenute u tekstu podnijet nekoliko amandmana. Prije toga bih dao nekoliko komentara. E, mnogi od vas su spomenuli problem s drogom u iranskom društvu no s time se borimo i u Europi. Dakle, e, iransko revolucionarno e, revolucionarna garda, oni su zapravo temelj i za očuvanje islamskog poretka, oni se također bore, brinu o tom pitanju, te e, suradnja s, s Afganistanom. Iran je jako dugo vremena imao jako puno afganistanskih izbjeglica. Nedavno je u novinama napravljena dobra analiza a, o tome na koji način Iran rješava taj problem dakle ilegalnih imigranata iz Afganistana. Govorimo o milijunima ljudi i iz izvještaja sam a, u izvještaju sam pročitao da je pitanje afganistanskih izbjeglica zapravo jedna geopolitička igra koja se igra između Teherana i Kabula. te se izbjeglice zapravo koriste kao pijuni u, taj, u takvoj igri i to je nešto strašno kad govorimo o humanitarnoj situaciji tih izbjeglica. Da su oni bili samo pijuni u jednoj takvoj igri. Tako da očito je da još postoji jako puno problema koje, se moraju, koje bi se morali uvrstiti u ovaj izvještaj. E, jako puno ih se može povezati sa ponašanjem trenutačnog režima. E, mnogi smatraju da je ovaj predsjednik e, umjereniji od ostalih, no u vladi se još uvijek vodi jako puno bitaka za moć i moramo vidjeti hoće li biti sklopljen sporazum između predsjednika Ruhanija i međunarodne zajednice koji će onda zemlji dati bođi međunarodni status. No s druge strane imamo još uvijek jako puno represije i jako puno patnje među e, građanima. Nadam se da ćemo zapravo na kraju imati dobre amandmane koji će dobro koji će uzeti u obzir stvarnu situaciju u zemlji jer ne želimo da Iran prebrzo postane partner i moramo zapravo vidjeti da li je Teheran spreman odigrati ovu igru i ispuniti kriterije. Meni se čini da je ovo vrlo opasna igra i moramo osigurati da imamo i plan B na stolu. Hvala vam gospodine Belder. Možemo s... Žele li izvjestitelj nešto reći? Izvjestiteljica? Da, izvolite. Hvala vam. Oprostite gospođu Muniz, prvo će gospodin Salafranka nešto reći. Hvala, nisam tražio riječ, ali izvjestitelj Sijene iz mog kluba zastupnika mi je upravo poslao poruku. Javio mi da neće moći eh, sudjelovati u ovoj raspravi zbog obveze u izbornoj kampanji pa ja samo htio reći da vam pošaljem mm, poruku da je ovo dobra startna točka. Naravno, valja staviti naglasak na situaciju s ljudskim pravima. Čini se da je u prva dva tjedna u siječnju došlo do 40 smaknuća i zbog toga mislim da je e, jako važno pripaziti dakle, na sve ove teme. Znam da je došlo do uspjeha u Ženevi kad govorimo o pregovorima o nuklearnom pitanju. Naravno, na tome će se nastaviti raditi i htio bih pozvati izvjestiteljicu na potrebu da se naglasi e, poglavlje o situaciji s ljudskim pravima u u, u, Iranu. Slažem se s gospođom Šake koja je rekla da u ovom trenutku kao Europski parlament moramo dovesti dakle, jednu neovisnu procjenu i da naravno te preporuke moramo staviti u kontekst e, zadataka i uspjeha Europske službe za vanjsko djelovanje. Tako da mislim da mi kao Europski parlament moramo pomoći i podržati te napore. Te naravno staviti naglasak na zapravo staviti naglasak kao institucija koja se je predana zaštiti ljudskih prava u svijetu, dakle staviti naglasak da se traži poboljšanja u tom području. I to viz, na primjer, u slučaju da se e, u slučaju dakle poboljšanja situacije s ljudskim pravima da se e, oslabi, to jest e, olakša i vizni režim. Dakle, slažemo se s ovim izvješćem, ali ponavljamo, valja naglasak staviti na poglavlje o ljudskim pravima. Hvala vam, gospodine Salafranka, sada gospođa Munjis. Hvala vam svima, hvala svima koji su dali komentare na svoj tekst. Postoje neke stvari koje su jasne. Imali smo, dakle, ovo je bila država koja se zvala, dakle, koja je bila osovina zla, a sada odjednom država u kojoj se znatno krše ljudska prava. E, ovo je proces koji je pozitivan. Iran je bio izopačen iz međunarodne zajednice zbog toga, zbog nuklearnog pitanja i zbog kršenja ljudskog prava. I gospodine Belder, koliko god vi bili kritični, ipak došlo je do uspjeha i pozitivnih pomaka. No riječ je o osjetljivom procesu i kao što je gospođa Šake rekla, Naravno, ne smijemo sad biti zadovoljni sa situacijom s Iranom, no doista ovo je trenutak koji treba iskoristiti. Zato što poklopio se čitav niz elemenata i doveo do situacije u kojoj se doista može govoriti o promjeni odnosa e, između Irana i Europske unije te Irana i međunarodne zajednice općenito. Sankcije se ne sastoje samo u tome da iranski upravitelji vođe da imaju dakle zamrznutu imovinu u, u europskim bankama, već isto tako da ne mogu izvoziti naftu u druge zemlje. Naravno, ja sam za to da a, polako ukidamo, to je djelomično ukidamo sankcije, ali pod uvjetom da se ispune određeni kriteriji. A ti kriteriji se naravno i odnose na zaštitu ljudskih prava. Tako da, gospođo Šake, by the continued systematic violation of fundamental rights. Eh, no... Ne znam na koji način bih to drugčije mogla sročiti da bude još jače. Dakle, u Iranu se sustavno krše ljudska prava. To sam eto rekla u izvještaju. I to se pitanje analizira u nekoliko stavaka. mislim da ipak većina ovih preporuka se koncentrira na pitanje ljudskih prava, iako je naglašen pozitivni pomak u slučaju e, nuklearnog pitanja. Istina je da se povećao broj smaknuća pod novom vladom predsjednika Roanija i jako puno aktivista, e, boraca za ljudskih prava se još uvijek nalaze u zatvoru. No, to ne ovisi o izvršnoj vlasti, ukidanje smrtne kazne, to ovisi o pravosudnoj vlasti. A istina je da su u tom sustavu ostali tvrdolinijaši, konzervativci koji nastoje kompenzirati promjenu smjera dakle, u nuklearnoj pitanju, time što dakle, ostaju tvrdo pri svom stavu Stoga ne možemo osuditi politički proces kojeg vodi predsjednik Ruhani, koji donosi pozitivne pomake, zato što e, njegovi protivnici u Iranu se ne slažu sa našim stavovima. I ne bismo smjeli zatvoriti tu mogućnost ili pripisati Ruaniju, koja je zapravo i autor ovih promjena, ne bismo smjeli njemu e, prepisati i, ove aspekte u Iranu koji se ne mijenjaju. Što se tiče e, vjerodostojnosti Europskog parlamenta, gospodine Velder, u prethodnom izvještaju o e, Iranu, ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni, dakle kad govorimo o vjerodostojnosti Europskog parlamenta, Prošli tjedan u Strasburu smo usvojili izvještaj o Saudijskoj Arabiji iz koje je uklonjen stavak u kojem se tražio, tražila unaprijeđenje zakonodavstva i religioznih praksi. Dakle, stavak u kojem se govorilo da nema slobode vjeroispovijesti u Saudijskoj Arabiji. Ja sada go, ovdje govorim o Iranu i moram biti realna. No, ako govorimo o dvije zemlje koje se nalaze u eksplozivnom području, u, u situaciji dakle, u kojem su zapravo te dvije države gotovo u, u sukobu, dakle u arapskom svijetu, u muslimanskom svijetu, i iz Europskog parlamenta u Saudijskoj Arabiji E, dakle nešto opraštamo, a s druge strane imat ćemo potpuno suprotan stav kad govorimo o Iranu. Na primjer, e, situacija sa e, manjinom Bahaji u Iranu. Ako budemo tako postupili, zgubit ćemo vjerodostojnost kao ovaj parlament. Stoga moramo biti realni i moramo biti nepristrani. Ne trebamo biti blaži, ne bismo trebali biti posebno blagi s jednom ili s drugom državom, jer jer moramo raditi na stabilizaciji tog područja. Jer Iran bi se uvijek mogao vratiti na svoj prvotni stav, a nedavno su u SAD-u inzistirali, sada više ne, ali inzistirali su na tome da se vrate sankcije i da se prekine ovaj osjetljivi proces pregovora. Mislim da Europski parlament ne bi trebao pasti u tu stupicu i mislim da bismo trebali raditi na tome da definiramo nove puteve suradnje i da bi i raditi na tome da stvorimo dakle jednu agendu za Iran koja će se temeljiti na nuklearnom pitanju i na poštivanju ljudskog prava i nastojati udaljiti na onaj dio iranskog režima koji želi dalje kršiti ljudskih prava Dakle, moramo ih prisiliti da e, potaknu te pozitivne promjene u Iranu. Thank you uh, Hvala lijepa gospođo Munis. Sad time možemo završiti sa ovom točkom dnevnog reda. Rok za ulaganje e, amadmana je 18. veljače u 12 sati. Vidim da je gospodin Hovic sada ovdje, pa možemo reći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je uloga Pakistana u regiji i e, politički odnosi sa Europskom unijom. E, rok za ulaganje amandmana e, na izvješće gospodina Zale bio je 5. prosinca. Gospodine Hovit, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ispričavam se u ime e, kolege Zale koji danas ne može biti ovdje i zato ću ja predstaviti ovo izvješće. E, jako mi je drago što ću imati priliku to učiniti jer e, me Pakistan jako zanima. Sudjelovao sam u nekim posjetima Pakistanu prošle godine i a u ovoj dvorani sjedi još dosta kolega koji imaju veliko zanimanje za Pakistan. Glavna poruka ovog izvješća je podržavanje demokratske tranzicije e, nakon izbora u svibnju prošle godine kada je došlo do demokratskog prijenosa vlasti sa jedne civilne vlade na drugu što je od povijesnog značaja za tu zemlju E, dakle e, to ćemo nadamo se dovesti do unapređenja bilateralnih odnosa sa e, tom zemljom Pakistan je važna zemlja za nas u Europi a također i u regiji i u borbi protiv trgovine ljudima, trgovine drogama i slično i za stabilizaciju u regiji. Dakle naravno naglašavamo e, potrebu jačanja demokratskih procesa u zemlji i e, potrebu za poštivanjem ljudskih prava kao što biste i očekivali izvješće e, odražava predanost Europe demokratskim institucijama civilnom upravljanju vladavini prava E, i drugim vrijednostima e, koje su važne u našem sustavu vrijednosti. Mi preporučujemo e, Pakistanu da se u daljem razvoju naših bilateralnih odnosa treba otići korak dalje tako da sa zadovoljstvom očekujemo daljnji napredak tih odnosa prioritet u našem radu dalje će biti demokratska konsolidacija u Pakistanu i konstruktivna uloga Pakistana u regiji e, 58 amandmana je uloženo nama je vrlo drago što je većina amandmana podržala e, izvješće, odnosno izvjestitelj podržava veliku većinu ovih e, amandmana. Jako mi je drago što postoji visok stupanj slagalanja između različitih e, političkih obitelji u ovom izvješću E, dogovoreni su kompromisi koji pokrivaju teme kao što su e, nuklearno oružje, e, povrede ljudskih prava i tako dalje. Ne predviđemo da će biti kontroverznih kontroverzi, tako da bih htio zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni izvrsnoj i konstruktivnoj suradnji očekujem pozitivno e, glasanje i glasanje bez ikakvih problema sutra do podne. Hvala lijepa Richard. A sada bih riječ dao izvjestiteljima u sjeni u ime Pučana, gospodin Gala ima riječ. Hvala lijepa. Želim e, kolegi Zali zahvaliti na ovom izvješću. Ono je vrlo E, opsežno i e, osvjetlilo je sve aspekte koji su relevantni za razvoj situacije u Pakistanu i u regiji u kojoj se Pakistan nalazi. E, s druge pak strane tu je dobro prikaz, su dobro prikazane mogućnosti suradnje između Europske unije i Pakistana, a ja vjerujem da smo mi doista važan i priznat partner za Pakistan, dakle Europska unija i e, e, naglasci su po mom mišljenju u izvješću jako dobro e, postavljeni, dakle s jedne strane područje obrazovanja, obrazovanje je izuzetno važno, a kao drugo područje e, poticanja demokracije. E, drago mi je što sam tu mogao u proteklih godina dati svoj doprinos, ne samo e, kod promatranja izbora, nego i u razvoju poslije izbora. A treće područje ono što smo otvorili prošlih nekoliko godina GSP. Dakle, područje GSP-a također je e, važno područje ženskih pitanja, nediskriminacije, e, imali smo tu i tamo poneku manju primjedbu, na primjer e, kad je riječ o odnosima između Pakistana i Kine. E, nama je stalo do stabilizacije i kad tu napišemo sa pola rečenice e, to se ne bi trebalo podcjenjivati to zvuči kao da mi insinuiramo e, nešto insinuiramo ja bih kolegama savjetovao da takve formulacije prekrižimo i da samo izrazimo svoja očekivanja pozitivno formulirano, na primjer da očekujemo pozitivni razvoj odnosa i slično. Međutim, to su samo sitne korekcije, inače mi e, podupiremo pet kompromisa koji su formulirani i to u njihovoj e, najnovijoj verziji. Važno mi je da to naglasim. Sve ukupno još jednom želim zahvaliti izvjestitelju i podržavamo, mi podržavamo izvješće u cjelini. Hvala lijepo. Mihajla, sada bih e, riječ dao predstavnici Europske službe za vanjsko djelovanje. Hvala lijepa. E, zahvaljujem što ste mi dali riječ. Ovo izvješće je e, dobro došlo. Europska služba za vanjsko djelovanje pozdravlja e, priliku da se istakne važnost Pakistana za regiju. Najvažnije teme u tom smislu su istaknute u ovom izvješću relativno govoreći e, e, ovo izvješće pruža mogućnost Europskoj uniji da proširi svoje djelovanje na polju poštivanja ljudskih prava, također i e, daje osnov za sve veće gospodarske, mogućnosti gospodarske suradnje Europska unija je e, predana kao što smo u mnogo navrata izrazili E, dugoročno, dugoročnim odnos, dugoročnom razvoju odnosa sa Pakistanom. Uloga Pakistana u regiji je vrlo bitna i vjerujemo da svaku priliku treba iskoristiti da se podvuče naša podrška Pakistanu i ulozi Pakistana koju on potencijalno može igrati u regiji kao e, kako kad je riječ o doprinosu gospodarskom rastu, tako i kad je riječ o osiguranju mira u regiji. Hvala lijepa. Sada riječ ima izvjestitelj, odnosno gospodin Howitt u njegovo ime. E, Biću vrlo kratak. E, ova mala primjedba e, mislim da se odnosi na e, članak 32 ako vi ili vaša e, vaš klub zastupnika želite uložiti mali amandman do sutra e, podne mi ćemo ga vrlo rado uzeti u obzir. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo još samo jedno priopćenje. Sutra do podne ćemo glasati o ovom izvješću. E, a time možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda i preći na završnu, a to je vanjska politika Europske unije u svijetu kulturnih i regionalnih razlika. E, izvjestiteljica je kolegica Marijeta Đanaku. Želim riječ dati e, izvjestiteljici gospođi Đanaku. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ovo izvješće je osobito zanimljivo e, u pogledu vanjske politike Europske unije u posljednjem desetljeću kulturne i vjerske razlike postale su politički faktori e, načela i sustav vrijednosti Europske unije e, uvijek su bili neovisni o kulturnim razlikama i nisu bili povezani sa e, religijom, odnosno vjerskim pitanjima. U osnovi te teme e, su bile e, njima se pristupalo na objektivan način Dakle, načela i vrijednosti Europske unije e, su govorile da su ljudska prava neovisna o etničkoj, vjerskoj i tako dalje pripadnosti, da svako, svaki čovjek ima e, ista ljudska prava. Ovo izvješće naglašava ta načela na kojima je sagrađena vanjska politika Europske unije koja je uloga te vanjske politike u, u međunarodnim forumima i sa kojim izazovima se susrećemo zbog religioznih vjerskih utjecaja na međunarodnoj e, pozornici i što je što je naša vjerodostojnost, odnosno kako vanjska politika Europske unije može e, poraditi na tome. Kolege su uložili različite amandmane, mi smo e, uspjeli e, svi skupa razraditi 15 amandmana koji su obuhvatili sve amandmane koje su kolege uložili, dakle 15 kompromisa. Neki amandmani nisu međutim uvršteni u te kompromisne amandmane. U našim raspravama sa izvjestiteljima u Sjeni rekli smo da će biti još amandmana o e, situaciji kršćana u trećim zemljama. E, dobili smo prilično velik broj amandmana na tu temu i htjeli smo e, formulirati kompromis i to će biti kompromis broj 16, pročitat ću ga na engleskom. who are being denied fundamental human rights solely because of their faith in various countries strongly condemns in particular the numerous attempts to close or destroy of churches worldwide. Eh, dakle, osuđuju se napadi na kršćane i eh, bilo gdje da se oni dogodili, međutim čini se da se e, klub zastupnika ALDE nije složio sa ovim amandmanom, dok se SID složio, kao i ECR. Dakle, kao što sam rekla, e, htjela bih naglasiti da kršćani E, dakle njih se spominje iako ne detaljno ali ne možemo zatvoriti oči pred situacijom koja postoji u različitim zemljama i ne možemo se pretvarati da se to ne događa mi naravno ne tvrdimo da su samo kršćani izloženi progonima ali u ovom trenutku bez spominjana e, pojedinih država u Africi i na srednjem istoku e, jasno je da E, ima sve više da, da je jasno izraženo e, e, ta pojava progona kršćana i mislim da je najmanje što možemo učiniti u ovom izvješću da to na taj način spomenemo. Gospodine predsjedavajući, nema sumnje da ovo nije izuzetno važna, važno pitanje, ali ovo izvješće i uloženi amandmani formulirani na način takav da se ne može reći da je to pristrano izvješće. Mislim, mi ne izražavamo stajalište da e, su samo kršćani izloženi progonima i nije to ono o čemu se radi u ovom izvješću. E, mi smo se trudili biti objektivni. Mislim da i promatrači iz trećih zemalja će to e, ovo izvješće moći pročitati kao objektivno. Međutim, ono što je bitno je da vjerske i kulturne razlike ne mogu postati izlika za povrede ljudskih prava i za e, nasilje pod nikak nijednim okolnostima i to se svakako odnosi i na samo područje Europske unije. E, htjela bih čuti e, mišljenja kolega u vezi s tim. Hvala lijepa. Sada bih riječ dao gospođi Ljubčevoj u ime socijalista i demokrata. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih početi time što ću reći, ponekad se stječe dojam e, da su e, religija i kultura e, posebna područja koja nemaju veze sa vanjskom politikom, međutim ovo izvješće dokazuje suprotno. Po mom mišljenju ovo je važno izvješće, osobito kad se ima u vidu situacija trenutna na međunarodnom polju i e, kad se ima u vidu da se Europska unija pokušava etablirati kao faktor e, na međunarodnom polju. Upravo u tom smislu ovo izvješće je važno kao jedan politički signal, kao jedno e, razmišljanje i izražavanje stajališta Europskog parlamenta i svih naših političkih obitelji jer mi skupa radimo na stvaranju međunarodnog miljeja u kojem vlada međunarodno opće poštivanje e, svih naših različitosti i specifičnosti. Zato vjerujem da ovo izvješće je toliko važno. Mi možda imamo različita politička stajališta, ali vrlo smo korektno surađivali sa svim drugim izvjestiteljima u sjeni e, u klubovima zastupnika smo također e, raspravljali o ovoj temi i u najvećem dijelu mi podržavamo e, kompromise odnosno izmjene koje su učinjene s točke gledišta naših klubova zastupnika naš angažman za ljudska prava i za temeljna ljudska prava e, e, e, u tom pogledu je pitanje poštivanja kulturnih i vjerskih razlog, razlika od velike važnosti mi ne mislimo da razlike između vjerskih i kulturnih grupa e, se time produbljuju naprotiv trenutno postojeće situacije e, vršenja pritiska na kršćanske manjine e, Mm, mislim da e, je na, odre, na ispravan način e, spomen u tom izvješću i da je tu izvješće e, izrazilo stajalište Europske unije protiv fundamentalizma, protiv ekstremizma i protiv takvih pokreta i skupina. Dakle, izvješće je izrazilo stajalište Europske unije koja se E, zauzima za e, priznavanje prava svih skupina e, mi ćemo još jednom razgovarati o ovom izvješću, ali sve u svemu ga podupiremo. Hvala lijepa. Hvala gospođo Ljubčeva, nadam se da ćete imati dovoljno vremena za razgovore jer sutra se već glasa. E, želim pozdraviti ovo izvješće i rad izvjestiteljice, također i kompromise koji su razrađeni. Mislim da, bi, da je važno uključiti ih. Također želim podržati e, cilj ovog izvješća, a to je u osnovi isključiti, odnosno e, razjasniti da e, mi ne podržavamo nijednu formu radikalizma i ekstremizma. Međutim, e, kad je riječ o kompromisu 13, gdje je riječ o tome da bi Europska unija trebala promovirati otvoreno i uključivo interpretiranje religioznih vjerskih dogmi ja mislim da bi Europska unija trebala promovirati liberalne interpretacije i imam ja bih tu e, pozdravio malo veću lingvističku e, jasnoću nisam siguran da E, se Europski parlament želi miješati u interpretaciju vjerskih dogmi. E, mislim da se u tom pogledu ne može biti fleksibilan niti otvoren. Mislim da je e, naš cilj da se vjerske dogme ne zloupotrebljavaju u političke svrhe. I mislim da je to poruka koju bismo mi htjeli poslati. Dakle, malo jasnija formulacija bi tu pomogla da se ta poruka odašalje kako ne bismo ostavili dojam da se e, mi kanimo miješati. E, dakle, naravno e, nije naše da se miješamo u političke zapravo interpretacije vjerskih dogmi i mislim da bi to tu snažnu poruku trebalo odaslati kako ne bi došlo do e, nesporazuma, odnosno do zloupotrebe taj formulacije u političke svrhe. Hvala lijepa gospodine Štir. Marijeta, da li ti želiš reći par riječi? Izvoli. Predsjedavajući, postoje ovdje kompromisni amandman koji, dolazi, iz mojih dokumenta i drugih e, amandmana, tako da smo to sve donekle spojili. I ovo što je kolega spominjao, otvoreni je i inkluzivni tumačenje vjerskih dogma u zemljama i tako dalje. Dakle, tako stoji u tekstu. Dobro, to je općenitije nešto što dolazi, što potiče iz činjenice što je vanjska politika Europske unije tako da bi trebala biti utemljena na e, ljudskim pravima, njihovoj neovisnost, odnosno neovisno o vjerskim e, svjetonarozorima i mislimo da to ne bi smjelo biti dakle doživljavano Dakle, vjerske i kulturne razlike ne smiju biti e, opravdanje za e, ekstremističke aktivnost. Dakle, mislim da ovo funkcionira ovako kako je. Ne vidim nikakav drugi način da se poveže dokument sa, sa amandmanima koji su tu. I, I iskreno govoreći ne mislim da to može izazvati, polučiti bilo kakve probleme, jer dogme vjere osobito e, Dakle, jer religije jesu dogmatične, budimo jasni, dakle to se odnosi otprilike na sve vjere koje svaka ima svoja, dogmat, svoja dogmatska načela i stoga se njih može lako i koristiti. I ne vidim nikakav način da se ovo promijeni, zašto bismo trebali ovo uopće mijenjati. Dobro. Sutra ujutru se glasuje o ovome. I ukoliko se nitko drugi najavlja za riječ, ovo je i bila zadnja točka današnjeg dnevnog reda, stoga vam želim prijatno večer i vidimo se sutra ujutro.